Što se tiče e, prijedloga koji su vezani u strukturalne fondove i moguću suspenzije, sada bih želeo reći nešto više o tome. Prvo želeo bih nešto reći o kontekstu nedavnih, e, e, nedavnog razvoja na području gospodarstva i kako se to može ogledati u situaciji pretjeranog deficita. Španjolska je najviše pogođena ekonomskom krizom od 2008. sve do sredine 2013 PDV je pao za 9% i e, Izgubili smo 3,5 milijuna poslova i u nacionalnom ekonomskom kontekstu Špan, je stvarno katastrofalno. Španjska se našla u jednoj e, situaciji koja je vrlo e, nepovoljna i koja zahtjeva strukturalne reforme. E, što se tiče mjera, mi smo pokušali sa ambicioznom restrukturacijom, restrukturiranjem fondova te razne mjere kako bi se promicala konkurentnost u različitim sektorima gospodarstva. Mi smo pokazali Eh, obvezu eh, prema preporukama Europske unije namijenjenima Španjolskoj u kontekstu eh, ove krize Španjolska je identificirana kao jedna od zemlja zemalja Europske unije koja najbolje je zapravo ispunila ove preporuke mnogo stvari bilo vrlo učinkovito. Počeli smo sa postupkom koji je konsolidiran u posljednje dvije godine. BDP mm, u zadnjih 13 semestara kontinuirano raste i e, stabilan je tijekom protekla dva, šest mjesečna perioda. Sada pogledajmo razvoj na tržištu rada. Reforma e, je tu imala vrlo značajnu ulogu te e, se kreiralo vrlo mnogo radnih mjesta. U 2014 kreirali smo više od 1,5 milijuna radnih mjesta te e, je dva milijuna ljudi dobilo posao, odnosno dva milijuna e, mjesta e, je pala nezaposlenost u 2017. Mi ćemo zadržati ovu tendenciju BDP, raste preko 3%, te to je duplo od prosjeka eurozone, te nastavlja na samo početak zemalja, odnosno prvi smo u nizu zemalja koji se, koje uspješno provode reforme. Nadalje, ovo se sve postiglo tako da se su se trenutni tako da se trenutna situacija e, izmijenila. Maksimum. La deuda privada se ha reducido en 50 puntos porcentuales, lo que ha sido compatible con la reactivación del crédito a e, također, ovaj, uspjeh je moguć e, sa ponovnom aktivacijom kredita. Mi smo se svjedočili e, porastu obnove sektora, graditeljstva kao sektora. Osim toga, Španjolska se obvezala e, imati jednu ravnotežu e, koja se tiče gospodarstva. E, deficit u 2015. godini je za, pao za duplo, te je Španjolska između četiri zemlje Europske unije koja je zapravo uspjela bilježiti ekonomski rast. Što se tiče međunarodnog e, konteksta u međunarodnoj zajednici gospodarstva, taj kontekst je negativan, međutim Španjolska je uspjela ostvariti pozitivne trendove, te javni dug se smanjio. Ako pogledamo e, razne druge zemlje, vidimo da e, Španjolska zaista uložila mnoge napore, a i na razini državnog proračuna, te su strukturalna poboljšanja E, u periodu između 2012. i 2015. bili čet za 4% poena, to znači da je Španjolska bilježila rast od 1% poen godišnje. E, to znači da su mjere bile e, adekvatne, ali komisija ne vidi učinak koje su ove mjere imale i zapravo ne uzimo obzir stopu inflacije e, koja je prisutna u tom periodu, kao što smo već rekli. E, mi bilježimo negativnu inflaciju što se tiče e, nominalne razine potrebno uložiti napore u strukturalnom smislu posebice, e, dakle, kad uzmemo obzir rast BDP od pet poslovnih pojena, to je e, mnogo više od prosjeka Europske unije. Španjolska poštuje kriterije e, koje postavlja Europska unija, koji se tiču proračuna, se je potrebno prepoznati ove napore koje ulaže Španjolska. Vlada koja je tada bila na vlasti e, je poduzela mjere kako bi se dakle primijenile mjere iz 2016. godine. Proračun e, je bio povoljan, e, radilo se sa autonomnim regijama također. Provele su se različite mjere, uključujući mjere u raznim sektorima gospodarstva. Sve te mjere su dale rezultate e, koji pokazuju posljednje, koji su reflektirani u posljednjim podacima. 10 milijardi eura e, je e, bio dobitak, a to je jedan postotak BDP-a Španjolske. To znači da moramo poštivati cilj E, javnog duga e, kako bi smanjenje javnog duga kako bi sljedeće godine došli do 3,1%. Dame i gospodo, ako pogledamo mogućnost suspenzije dodjeljivanja strukturalnih fondova, e, tu su s tim povezana dva procesa. Također se govorimo o jednoj nametanju jedne kazne. Ekofin je na posljedku odlučio primijeniti ove sankcije, a e, za poništavanje ove sankcije komisije vijeće bi e, trebali razmotriti mjere koje su uvedene e, od strane Španjolske na koje se tiču proračuna kako bi se prekomerni deficit smanjio. To sve vrijedi u trenutnoj situaciji. Osim toga, kako i Strukturni fondovi nalažu, komisija treba razuzeti u obzir socijalnu situaciju u državi. Zapravo kod nas nezaposlenost e, koja je pala e, je još uvijek problem. E, još 1,5 milijun ljudi se mora vratiti na posao kako bi se vratili na prethodnu situaciju sa trenutnom vladom e, na vlasti. Španjolska e, zapravo u 2018. želi smanjiti trenutni deficit kako je uspostavljeno u uredbi Europske komisije i postoje žurirani plan za 2017. sa fiskalnim mjerama koje bi garantirale deficit 3,1% BDP-a i strukturalne e, pad od pola posto. Što se tiče suspenzije strukturalnih fondova, ako zemlja poduzmu učinkovite mjere, e, oni bi možda mogli biti e, dopušteni i zato želim završiti, Španjska to i čini, i zato ću završiti Španjolska je jedna najbrže rastućih gospodarstva u Europskoj uniji, raste duplo brže od ostalih država članica. Mi smo zaista uložili velike napore kako bismo smanjili deficit, još uvijek se obavezujemo e, da nastavimo svojim fiskalnim naporima poduzeli smo sve moguće mjere kako bismo smanjili javni deficit e, za otprilike 10 milijardi eura. Dakle, Španjolska je izvrstan primjer da se možete vratiti ekonomskom rastu unutar monetarne unije, zahvaljujući usvojenim reformama. E, trenutno u e, španjolskoj gospodarskoj situaciji ne postoji govora uopće općoj financijskoj nestabilnosti unutar eurozone. Dakle, suspenzija fondova bi bila nedosljedna i kontraproduktivna i e, to je zapravo e, bi ne bi poslao dobre signale Europske unije. Nije ono što Europska unija treba. To bilo bi kontra europske e, politike koje Europska unija trenutno usvaja. Što se tiče penaliziranja uvođenja sankcija države, to bi zapravo donjelo, dovelo do kontraefekata i bilo bi suprotno onome što e, treba Europa eurozona. Hvala vam lijepa gospodine premijeru, a sada nastavljamo sa prvim krugom pitanja od strane koordinatora odbora Regi. mi smo raspravljali o tome kako da organiziramo ovo saslušanje. Odlučili smo da ćemo primiti e, E, prvo jednu rudu pitanja e, od koordinatora. Svatko ima jednu i po minutu za postaviti pitanje. Molim vas lijepo. Sada ću e, početi sa gospodinom Vanisterom, koordinatora EPP-a u odboru regije. Hvala vam lijepa. Gospođo predsjedateljice, gospodine ministre, čestitamo na ponovnom imenovanju u vladi. Također čestitamo izvrsnoj regionalnoj politici koju eh, je Španjolska usvojila i s kojom nastavlja već godinama. Eh, vi ste regionalne zvijezde, vi stvarno godinu za godinom eh, ste vrlo učinkoviti, uspješni i čestitamo na informacijama koje ste nam dali. Možemo vidjeti da je to sve istina. To nas dovodi u zaključka da komisija zapravo ima lagan posao a ishod može biti samo nula suspenzija ili e, e, uopće da nema suspenzija. Međutim, komisija mora provjeriti, on ima odgovornost da provjeri vašu priču. Prošli puta rekli smo da ne smijemo kazniti krive ljude. Dakle, korisnici e, su tu važni, ali nekoliko pitanja. Povjerenik je rekao prošli puta da ne postoji E, učinaka. Možete li reći ako suspendirate neki projekt, koliko dugo vremena treba proći e, do e, ponovnog početka? Postoje periodi koliko vremena treba da se kompenzira stanje u regijama. Imate li kakve planove koji se tiču regije u Španjolskoj? Dakle, ovo su dva najvažnija pitanja koje bih vam ja postavio, ali evo sada se osjećam mnogo bolje nego na prošlom sastanku. Hvala vam. Hvala lijepa gospodine e, Gosolina, u ime e, SND-a. Izvolite imate riječ. Zaista je interesantno da, e, zaista je interesantno da moramo razgovarati unutar ovog makroekonomskog okvira jer već dvije godine je taj okvir konsolidiran i imamo vrlo pozitivne podatke te moramo to uzeti u obzir. Dakle, ne bismo trebali uopće e, e, otvarati raspravu koja se tiče suspenzije strukturalnih fondova. Međutim, mi također vidimo zašto se ova rasprava ovdje odvija. Mi potvrđujemo e, mišljenje, zajedničko mišljenje koje dijelimo sa dva povjerenika i uz što se tiče Španjolske, a i Portugala nema uvjeta za suspenziju strukturalnih fondova, međutim, diskusija rasprave je bitna i želim pitati da li je već bilo nikakvih negativnih učinaka samo zbog činjenice da smo mi otvorili ovu raspravu koja se tiče suspenzije strukturalnih fondova i kakve učinke je imala ta rasprava. Mi ponavljamo za nas ne postoje negativni učinci. Mi smo za e, suspenziju strukturnih fondova nula ili za ne suspenziju za Španjolsku. Hvala vam lijepa. Gospodine Luer u ime ECR-a, e odnosno Europskih konzervativac i reformista, izvolite, e, dajem riječu. Hvala. Zahvaljujem gospodinu premijeru što je ovdje. ECR zapravo pozdravlja e, e, ovu odluku i e, nadamo se da će ova odluka pomoći Španjolskoj da raste ECR podupire odluku da se plaćanje strukturalnih fondova ne suspendira i zapravo to bi bilo vrlo opasan presedan i to bi bilo vrlo kontraproduktivno ako gledamo širu sliku i naravno tu se radi o konzumiranju Eh, odnosno trošenju naspram investicijama i mi moramo imati zapravo priliku da se oporavimo. Eh, dakle, eh, Zadnje izvješće Eurostat 3.11. kaže da 43,8% rasta je bilo čak više od Grčke i e, zapravo došlo se do iznosa od 8,4 milijuna i e, zapravo Španjolska je na vrlo dobrom putu i e, Možete li nam dati primjere nekih projekata koji možda nisu funkcionalni i koji zapravo, kojima se mogu oduzeti strukturalni fondovi kako bi se ti fondovi onda usmjerili u projekte koji daju rezultate? Hvala lijepa. Gospodin Jakovčić u ime Aldea gospodo supredsjedatelji, poštovani gospodo ministri. Dozvolite mi da ja isto tako u ime Aldea izrazim svoje zadovoljstvo sa pozitivnim trendovima koje su izloženi, koji su sada očiti nakon velike krize koja je nastupila 2008. godine i koja je mnoge zemlje povukla prema dnu. Raduje me e, današnje izlaganje i saznanje da imamo niz pozitivnih trendova i mislimo da je to iznimno važno e, jer znamo koliko kriza dolazi s mediterana i kada vidimo da imamo pozitivne trendove onda se naravno svi skupa radujemo. E, ja želim isto tako dati do znanja da kao ALDE mi očekujemo i moje pitanje ide za tim kako zaista mislite ispuniti sva pravila koja su neophodna jer znamo da trebamo poštivati pravila koja smo si sami zadali i volio bih dodatno čuti i garancije i jamstva koja očekujemo od španjolske i portugala za ispunjavanje deficita koji je naravno prisutan. u tom kontekstu smanjivanje javnog duga o kojemu ste govorili nas naravno jako raduje i mi smo isto tako svjesni da korištenje kohezijskih e, fondova i uopće strukturnih fondova je nešto što je potpuno neophodno za španjolsku i portugal razumijemo to ali htjeli bismo zaista dobiti uvjeravanja o tome kako gledate na naredne mjesece i kako gledate u smislu cilja ispunjavanja naših jednostavno pravila koje smo se zadali. Hvala lijepa. izvolite. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice, gospodo ministri. Naše stajalište kao europskog pregovarača je jasno. I naše stajalište kao ljevice. Činjenica jest da tijekom E, cijelog e, saziva, prošlog saziva e, parlamenta smo vodili bitku kako bi se ova situacija ipak pozitivno riješila i evo nas usprko svemu danas u ovoj situaciji gdje se očekuje da donesemo određene odluke. Europski parlament ima određene odgovornosti i on pod vodstvom desnice i socijalista centra e, ipak su se odlučili za smjer koji ide prema pokretanju postupka zbog prekomjernog deficita. Vaša vlada imala je odgovornost kada govorimo o uvjetima koji su bili predloženi i koje je uvjetovalo vijeće. Mene dakle zanima kakvo je bilo stajalište španjolske vlade u Europskom vijeću, jeste li se usprotivili uvjetima koji su vam postavljeni ili ste e, jednostavno popustili pod pritiskom ili zato što zaista vjerujete da to treba biti tako. Također me zanima e, koje drastične rezove ste trebali primijenili kako biste se povinovali e, odredbama pakta o stabilnosti i rastu te što namjeravate nametnuti španjolskom narodu koji je već itekako propatio zbog politike mjera štednje. Također me zanima jeste li procijenili učinak eventualne suspenzije koju mi smatramo potpuno neprihvatljivom i dosta nesretnim rješenjem. Dakle, jeste li procijenili učinak kako na Španjolsku, tako i na periferne regije Španjolske? Hvala, gospođa Vana. Hvala lijepa. Hvala gospodine ministre, hvala što ste e, prihvatili e, poziv Europskog parlamenta e, zeleni zaista žele da Europski parlament igra jaču ulogu u ovom dijalogu. Mi također smatramo da prijetna suspenzija strukturalnih fondova je kontraproduktivna jer radi se o tome da bi regije patile najviše oni koji e, trebaju zapravo pomoć za borbu e, protiv siromaštva, nezaposlenosti, posebice u Španjolskoj, i vi ste to rekli, ministre, e, pokušati dosegnuti kriterije spuštanja deficita je teško i teške mjere su već nametnute regijama i 18% Uštede je već e, zapravo postignuto zbog mjera uvedenih u regije. Dakle, regije e, već nose na sebi većinu e, uštede troška. Možete li reći kako se to dijeli među regijama? Dakle, kako su te mjere podijeljene? E, i ako bi došlo do dodatnih rezova, kako bi to imalo efekta na zapošljavanje, na tržište rada i kako bi se to odrazilo na postizanje ciljeva za 2020 u regijama. Na posljedku, ono što vidimo u većini zemalja, strukturalni fondovi e, su gotovo jedina investicija koja dolazi e, iz koja se tiče javnih, javnosti javnih fondova. Mnogo ljudi je već E, navelo da e, zapravo e, smatra da bi, da bi vijeće treba učiniti sve da spriječi štetu. Gospođo Dematos, izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice, hvala ministru. Moje izaslanstvo i pokret pet zvijezda zapravo se opire ovom, ovom prijedlogu i ova familija pripada istoj obitelji koje predsjeda gospodin Juncker. Zapravo, što se tiče vrijednosti, kako bi se osigurala stabilnost i rast gospodarstva u Španjolskoj, potrebno je e, uvesti neke mjere. Nažalost, te iste mjere zapravo dovode e, do rizika koji se tiču učinka na e, građane Španjolske ja zaista, ministre, želim da vaša eh, vlada promijeni eh, ovaj pristup eh, koji je imao u prošlosti i zato postavljam sljedeće pitanje. Vijeće može u smislu članka 23.10 odlučiti provedbenim aktom kroz kvalificiranu većinu da krene s prijedlogom komisije. Dakle, moramo znati da jedan način izlaza predviđen e, e, člankom 23.16 može biti revizija članka e, nakon što zapravo komisija donese novu odluku za 2017. Tu se radi o jednom zakonodavnom prijedlogu. Mi ne želimo da zapravo talijanski premijer postigne da se u vašoj zemlji odvije jedan teatar absurda. Dakle, to je zapravo teatar absurda Rencijev koji zapravo e, na neki način dolazi do e, negativnih mjera. Zaključit ću i reći da teatar absurda je zapravo i teatar Junkera i e, način na koji on donosi mjere. Ako pogledamo Španjolsku i Portugal koji su zapravo unijeli, e, uveli mjere štenja koje se nametnuti, onda možemo zaključiti da je to bilo problematično. Hvala vam lijepa. Uh, am I Gospodin Brua nije ovdje, stoga da mislim da možemo sada zaključiti pitanja koordinatora odbora Regi. Gospodine ministre, biste li bili ljubazni i odgovorili na ova pitanja? Imate na raspolaganju 8 minuta, ne više. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Dame i gospodo, zastupnici Europskog parlamenta. S obzirom na to da je postavljeno nekoliko sličnih pitanja, pokušat ću odgovoriti e, na pitanja po skupinama. Jedan dio pitanja bavi se zapravo učinkom eventualne suspenzije e, strukturnih fondova na španjolsko gospodarstvo. Druga skupina pitanja e, tiče se poštovanja pravila Krenut ću sa ovim drugim pitanjima. Ja smatram da su propisi, da su pravila važna, treba ih poštovati. I to je važno za sve nas. Mislim da je španjolska vlada zaista vlada koja se drži pravila. Mislim da niti jedna druga vlada nije napravila tako snažan zaokret u smislu gospodarskog ponašanja i situacije e, do koje je došlo u proteklih pet godina u Španjolskoj. Prije pet godina Španjolska je primjerice gubila ogromne iznose godišnje, došlo je do druge recesije za redom, to je dovodilo do vrlo snažne zabrinutosti i zemlja je zaista bila na rubu, a imali smo i javni dug koji je bio veći od 9% BDP-a. Sada Španjolska raste. Raste dva puta brže, e, gospodarski rast je 3%. Ove godine otvoreno je 600 tisuća radnih mjesta pojavljuje se ponovno određena sigurnost i pokušavamo se, čini mi se uspješno, riješiti određenih makroekonomskih ravnoteža. Ja stoga mislim da se vidi da je Španjolska e, dobro radila, da ne govorimo da provodimo vrlo intenzivno snažan program smanjivanja javnog duga koji daje svoje rezultate. Imamo u tom punu podršku na centralnoj razini lokalnih vlasti i općenito javnih tijela nastojimo na neki način raditi kako bismo se pobrinuli da se zaista nastavi gospodarski rast koji smo bilježili u proteklom e, tromjesečju. Ja mislim da je Španjolska zapravo ključni primjer kako zapravo možete napraviti zaokret, a da pritom ne morate devalvirati valutu i kako možete nastaviti otvarati radna mjesta čak i ako ste unutar monetarne unije. Problemi iz prošlosti mogu se ispraviti ako se koristi odgovarajuća monetarna politika i odgovarajući mehanizmi. Što se tiče suspenzije strukturnih fondova, mislim da e, u tom kontekstu trebamo naglasiti još jednu ključnu stvar – Španjolska ne izaziva nikakve dvojbe vezano uz makroekonomsku stabilnost eurozone u ovom vrlo osjetljivom razdoblju. Vidimo da se javljaju određene dvojbe, da raste populizam i to na globalnoj razini. Ne samo u Europi. Španjolska je zapravo dobar primjer e, zaokreta koji se može napraviti. Ne kažem da Španjolska još uvijek nije ranjiva, još uvijek imamo javni dug koji je vrlo visok u na kojeg otpada visoki udio eh, BDP-a, ali mislim da je situacija ipak bolja nego što je bila eh, do nedavno. Eh, ponavljam da smo oduvijek bili spremni ispoštovati pravila i mislim da je španjolska vlada bila u stanju E, provesti odgovarajuće mjere koje omogućuju da se među ostalim odvoje dodatna sredstva u iznosu od nekih 9 milijardi eura koja su se koristila na pravi način. E, to je bilo povezano sa reformom koju smo proveli vezano uz porez na dopid. Zahvaljujući tome uspjeli smo dobiti odgovarajuća sredstva koja su nam omogućila da se pokrenemo u nekim drugim područjima. I mislim da smo imali prilike vidjeti da e, kada su se provodile mjere štednje koje su spomenute, da se zaista rezalo u e, svim područjima. E, nismo svalili preveliki teret na jedno područje, a druga u potpunosti zanemarili. Španjolska e, govori na način, e, odnosno ponaša se na način koji omogućuje da se zadrži stabilnost u eurozoni i da se nastave otvarati radna mjesta. Mislim da smo mi e, politikama koje smo proveli uistinu pokazali da su takve, takvi koraci mogući. Što se tiče druge skupine pitanja, Činjenica je, kad već govorimo o pravilima, da su nam neka pravila draža, a druga manje draga. Međutim, činjenica je da smo ih, kako ste rekli, mi zapravo sami donijeli i moramo ih ispoštovati. E, želimo li dalje nastaviti raditi na projektu e, bankovne unije, onda je vrlo važno da koristimo odgovarajuće instrumente kako bi se ublažili rizici. E, rizici rastu, ali činjenica je da treba nastojati koristiti mehanizme koji bi ublažili njihov učinak. Postojala su i određena specifična pitanja koja su se ticala e, eventualnih posljedica e, suspenzije strukturnih fondova. Mnogi e, projekti sufinanciraju se, kao što znate, iz e, e, državnog proračuna, iz proračuna lokalnih samouprava i bilo kakva suspenzija, osim što bi zapravo predstavljala jedan nepotrebni klip u kotačima Španjolske, bi također imala negativne posljedice za španjolsko gospodarstvo. I to zapravo nije nešto što se može ograničiti samo na jedano malo područje. Činjenica je da bi to izazvalo određenu nesigurnost. Povlačenje strukturnih fondova ne bi samo djelovalo loše na same ishode projekata na kojima se strukturni fondovi koriste, već bi isto tako loše djelovalo na raspoloženje, na moral. Naime, Španjolska se jako trudila, e, žrtvovala je mnogo stvari, konačno se počelo nazirati svjetlo na kraju tunela i stoga mislim da bi eventualna suspenzija strukturnih fondova zaista imala vrlo loše posljedice ne samo na gospodarstvo nego prvenstveno na moral ljudi i na njihovu spremnost da e, dalje rade u smjeru u kojem smo krenuli. Španjolski narod je zaista mnogo toga učinio, mnogo je truda uloženo, vrlo mnogo žrtava je podneseno kako bismo se izvukli iz najdublje krize koje smo zapravo eh, ikada doživjeli. Eh, nakon 2013. Eh, godine kad su se krenule podvlačiti crte vidjeli smo da smo izgubili veliki broj radnih mjesta, izgubljena radna mjesta mjere se u milijunima. No, ako pogledate činjenicu da je toliko toga učinjeno, teško je uopće i zamisliti kakve bi sve negativne posljedice e, povlačenje strukturnih fondova moglo imati. Hvala lijepa, sada dajem riječ e, kolegi. Izvolite. Prvi kolega za EPP, gospodin Zalba. Gracias, presidente, gracias, ministro, es innegable que Nema nikakve sumnje da je španjolsko gospodarstvo jedno od najbrže rastućih gospodarstava u Europskoj uniji. Znamo da je gospodarski rast zapravo u samom središtu komisijnih e, e, gospodarskih politika i zapravo Španjolska je ta koja bi trebala poslužiti kao primjer, kao referentna točka budući da je ispunila svoju zadaću. Mislim da bi zaista trebalo paziti da se eventualnim pogrešnim postupcima ne um, potkopa vjerodostojnost institucija Europske unije. Čini mi se da bi eventualna suspenzija strukturnih fondova zapravo išla u tome smjeru. E, ja moram priznati da ja dijelim vaše optimistično stajalište i čak sam spreman biti mnogo veći optimist nego što ste to vi u ovome trenutku. Želio bih vam postaviti sljedeće pitanje. Je li moguće dodatno smanjiti deficit i ići iznad ovog smanjenja od 4% ove godine? I bi, kako bi onda izgledao izračun za narednu godinu? Hvala. E, Bermonš Perez. Hvala lijepa. U okviru strukturnog dijaloga mislim da je Europski parlament, neovisno o tome što je izglasano u prošlom sazivu, jasno pokazuje da može dati vrlo korisni doprinos u rasvjetljivanju odluka koje donosi komisija i da se može postaviti tako da E, komisija ne krene bez razmišljanja, bez konzultacije u suspenziju strukturnih fondova, što bi moglo biti loše ne samo za cijelu Europsku uniju, nego pogotovo za vašu zemlju. Nadamo se da će komisija uzeti u obzir prijedloge koji su uzeti e, kako bi sankcije bile svedene na nulu i kako ne bi došlo do suspenzije. Moram priznati da sam tijekom vašeg izlaganja, koje je bilo vrlo zanimljivo, bila zapravo iznenađena time što ste rekli da je došlo do rasta u građevinskom sektoru. Znamo zapravo da se radi o sektoru koji je u Španjolskoj izrazito izložen, e, ima veliki potencijal za rast koji nije u potpunosti iskorišten i možda bi bilo dobro da nam na jedan malo elaboriraniji, strukturiraniji način kažete kakvi su potencijali toga sektora i u kojem smjeru bi išao rast. I još jedno pitanje koje želim postaviti vezano je uz evoluciju tržišta rada i eventualni rizik širenja siromaštva među radništvom, drugim riječima stvaranje jedne kritične presiromašne eh, mase radnika. EKR er nema nikoga, eh, gospodin Šamon za ALDE. Dobar dan, gospodine ministre. Naravno, želim vam čestitati na e, reizboru i nadamo se da će to pomoći Španjolskoj da nastavi dalje pravim putem. Vezano uz e, suspenziju strukturnih fondova, Želio bih iskoristiti priliku i reći nekoliko stvari budući da sam insider. Pomalo me strah i za Španjolsku, za španjolski narod, ali isto tako i za Europsku uniju. Čuli smo dobre stvari, čuli smo e, da je došlo do određenih makroekonomskih pomaka, da je došlo do pozitivnih trendova i tako dalje. Međutim, španjolski problem nakon što smo uspjeli smanjiti deficit u velikoj mjeri, e, a on je bio posljedica različitih spekulacija, je zapravo u tome što je deficit e, zapravo strukturni deficit i e, upravo to je ono što navodi na pomisao da budući da se radi o jednom strukturnom sistemskom problemu, Španjolska usprkos pozitivnim trendovima u konačnici neće odraditi ono što je učinila, odnosno što je odlučila učiniti. E, naime, postoji bojazan da se daju obećanja koja u konačnici neće biti ispunjena. Upravo zato što je problem strukturne prirode. U prošlosti je isto postojao deficit, naravno, ali vrlo često se događalo da zapravo na neki način umjesto da zaista stvari postavimo na solidni temelj, da smo jednostavno e, na neki način krpali rupe i to nije bilo dovoljno. Što možete reći o tome? Zaguje, gospodin Negas. Izvolite. Sí. Buenas tardes. Paloma, Paloma López, señor presidente. Eh, bueno. Ja sam Paloma Lopez. Gospodine predsjedavajući, ovdje ima zapravo jako puno teatra u institucijama. Prijetnje, dopisi, preporuke s nekim idejama nije bilo slaganja vezano uz privatizacije mirovina, kad je riječ o radničkim pravima i tako dalje. Isto tako neke ideje su podržane, prije svega one koje su išle u smjeru stabilnosti. Danas E, nam se prijeti da ćemo ostati bez strukturnih e, i kohezijskih e, fondova. Vi zapravo ne kažnjavate vlade, već narod, zato što ste i vi zajednički usvojili te politike. Situacija je dosta jednostavna. Nećemo prihvatiti ucjenu europskih institucija. Gospodine Gindus, vi niste rekli ništa o, o 5,5 milijardi eura rezova. Što je s e, mirovinama? Hoćete li ih rezati? Što je s drugim preporukama iz Brisela? Hoćete li povezati minimalni dohodak s nekim drugim stvarima? Govorimo o minimalnim radnim mjestima. Niste ništa govorili o produktivnosti koja stagnira od kada ste vi u vladi. Kad je riječ o autonomnim regijama i općinama, hoće li i dalje se gušiti dok ćete vi se ponašati kao tehnokrat u kontekstu porezne politike? Hvala, gospodin Urtasun. Eh, eh, Hvala, gospodine ministre. rezanje sredstava iz fondova bila bi greška. To je jasno. Mi smo ovdje, e, ko, mi smo ovdje nakon dviju e, odluka vaše vlade. Vjerojatno se nitko ne sjeća, ali 2013. godine uveli smo e, makroekonomske uvjete vezano uz fondove. I vi ste bili u vladi, bili ste predsjednik vijeća ministara i to ste podržali, a i reći će, e, sad nam kažete da e, govorite iste stvari danas kao i prije, a istovremenom e, deficit je narastao, smanjit ćete najviše prihode, smanjit ćete produktivnost kao i porez na bogatstvo, a ono što na kraju je bitno je to da 2015. godine e, prihodi od poreza na, prihod su bili isti kao oni fondovi e, koje ćete izgubiti iz Europske unije. I sada nam kažete da ćete uvesti neki drugi e, porezni sustav zapravo uvodite dodatne e, poreze i to u značajnom postupku. E, Radi li se o pravoj poreznoj e, reformi? Želite li što ste lagali u kampanji kada ste govorili o poreznim mjerama za koje ste znali da, da neće biti moguće? Vidim da nemamo predsjednika NF-a, pa gospodine ministre, izvolite. Hvala, gospodine predsjedavajući. Nastojat ću odgovoriti na sva ova pitanja. Kakav će biti javni deficit Španjolske ove godine, 2016. godine? E, uveli smo izmjene u porezu na dobit i hoće li to značiti da da čak dakle čak i podaci o prihodima za listopad e, nadilaze ono što smo prognozirali pa možemo reći da prihodi koji su rezultat e, porezne reforme poreza na e, dobit dakle pokazuju ako ih ekstrapoliramo da bi e, da oni ne bi trebali biti kao što je planirano 3 već 9 milijardi. Mi mislimo da ćemo i postići planirane rezultate u pogledu rasta. Na kraju e, proračunske, e, proračunskog razdoblja mislim da ćemo moći zaključiti da je to doista moguće izvesti. Mislim da ćemo i nadići postavljeni cilj. Kad je riječ o cilju za ovu godinu, ako ga ne postignemo, nadamo se da ćemo barem e, postići za iduću godinu, a on iznosi 3,1% i time bi se e, olakšala fiskalna konsolidacija. Ako bi rast bio veći od onoga što smo e, razborito E, prognozirali. Dakle, naše prognoze su i analize bile prilično e, razborite. Španjolska sasvim sigurno će rasti više od 3% ove godine. I taj veći rast znači da će iduće godine situacija biti lakša i rast od 3,1% trebao bi biti doista najmanje što možemo očekivati, a taj rast će olakšati smanjivanje javnog duga. 4,6% ćemo lako dostići, a to će značiti pak da cilj od 3,1% 2017. godine će također biti lako postići. Postavili ste mi isto tako pitanje o tržištu rada. Izgubili smo tijekom krize e, skoro 10% e, BDP-a. E, sektor građevinarstva se gotovo raspao. Kao što znate, taj sektor je jako radno intenzivan. Mm, kada je situacija dobra, oni otvaraju velik broj radnih mjesta, ali kada je stanje loše, tada se i puno radnih mjesta gubi. Tijekom recesije došlo je do gubitka velikog broja radnih mjesta u tom sektoru. Sada se taj sektor stabilizirao primijetili smo da nakon prilagodbe cijena za otprilike trećinu, da cijene ponovno počinju rasti, te raste broj transakcija. To je povezano i s poboljšanjem situacije u financijskom sektoru. Dosta je e, snažna veza između građevinarstva i bankarskog sektora, zato što banke daju hipotekarne e, stamene kredite, to je jedna od njihovih e, glavnih e, aktivnosti. Španjolska je danas, Španjolska je danas konkurentno gospodarstvo. Izvoz je viši od svjetskog prosjeka. Unutar eurozone djelujemo, a tu je izvoz najdinamičniji. Sljedeće pitanje odnosilo se na tržište rada. To je bilo pitanje gospođe Perez. Ono što bih vam ja htio reći da oni ljudi koji rade, zaposleni su, a pritom su siromašni, na njih otpada 27% e, ljudi u Španjolskoj. To je naravno jedan od izvora siromaštva i nejednakosti u e, zemlji pogotovo je to slučaj sa dugotrajno nezaposlenima. Dobar znak je to što smo e, vratili velik broj izgubljenih radnih mjesta. Godinama smo imali i negativnu inflaciju i e, blagi rast e, pariteta kupovne moći imao je blagotvoren utjecaj na i kupovnu moć i na druge stvari. Zatim tu je bilo i pitanje javne uprave, na smanjivanja javnog duga e, i to smanjenjem javnih e, e, rashoda. Dakle, taj napor bio je nužan i mi smo uložili doista ogromne napore da to postignemo. I mislim da kad pogledate stanje fiskalne konsolidacije u Španjolskoj, mislim da možemo reći da smo zadržali razinu socijalnih izdvajanja u Španjolskoj i to zahvaljujući prije svega e, rastu mirovina. To ne znači da u Španjolskoj ne bismo trebali nastaviti s e, primjenom politika koje su usto vezane E, trebamo se nositi i sa demografskim izazovima, sa staranjem stanovništva. To je nešto što je jako važno za održivost javnih financija. Nadalje, prilagodbe. Španjolska e, treba s javnog duga koje će ove godine iznositi 4,6%, treba pasti na 3,1%. To je nešto što bi trebalo dovesti do e, razine od 1% prema našim izračunima. Trebamo težiti mjerama koje će omogućiti strukturnu prilagodbu od 0,5% BDP-a. I naravno želimo se usuglasiti oko toga sa glavnim parlamentarnim strankama te želimo e, usvojiti e, niz mjera koje će biti prikladne u smislu ekonomskih ciljeva i likvidnosti. Naravno, produktivnost je jako važna. Ona je povezana s obrazovanjem, istraživanjem i razvojem i isto tako će naša vlada staviti značajan naglasak na to. Nadalje, porezna reforma. Ona je omogućila rast gospodarstva u Španjolskoj. To je bilo jako važno 2015. godine. 2016. godine e, nije bilo porezne reforme, a gospodarstvo je nastavilo rasti 3%. I to zato što je Španjolska s jedne strane konkurentna, kao što se vidi po izvozu, i drugo, zato što je financijski e, sustav oporavljen. Hvala. I zadnji krug govornika e, iz odbora Bađ i Peš, iz e, odbora Bađ gospodin Fernandes. Hvala lijepa. Mi smo protiv suspenzije e, strukturnih fondova e, za Španjolsku. Komisija je već odlučila da neće sankcionirati Španjolsku u okviru procesa koji se ticao deficita, a e, važno je poštivati pravila e, E, zakone i sve to dakle respektirano. Međutim, e, mi znamo da e, Španjolska zaista ulaže velike napore, a to su radnici, familije, tvrtke, male obiteljske tvrtke, svi koji su pokušali doprinijeti socijalno društvo, a suspendirati i ukinuti fondove bi bilo zapravo negativan, imalo negativan učinak na ove E, individualne napore. E, važno je da Španjolska ima e, pristup još milijardu i 800 milijuna eura iz ovih fondova. Važno je dakle da u isto vrijeme ne budu e, ti fondovi strukturni suspendirani jer bi to zaista bilo bez ikakve racionalnosti i logike da se dakle daju e, sredstva onda da se i u isto vrijeme ukidaju. Gospodine e, ministre, kako vi vidite ovu mogućnost ukidanja fondova u okviru ove situacije koju sam upravo opisala? Hvala. Gospodine ministre, htio bih vam postaviti pitanje o fiskalnoj konsolidaciji, jer me zanima što je s plaćama, koje su plaće narasle, a koje pale zadnjih godina. Kao što znamo, Španjolska će, biti prisutna na posebnom sastanku, izvanrednom sastanku koji se odnosi na makroekonomske neravnoteže i mogućoj obustavi e, fondova. Deset milijuna je narastao deficit una, zadnjih godina e, e, unatoč različitim reformama. Izgubljeno je osam milijardi eura. Trebamo dobiti obrazloženje gospodina Gindosa vezano uz to kakav je odnos vezano s kretanje deficita i preporuke iz Brisela, odnosno uvjete iz Brisela. EPP e i SID e, podupiru Španjolsku i to se vidjelo isto tako i u prošlom sazivu parlamenta i danas. Članak 23 kaže da ako Španjolska uvede korektivne mjere, tada bi sankcije trebale biti ukinute. Postavlja se pitanje e, hoće li se Španjolska obvezati da će smanjiti deficit za 0,5%. To je nešto što se može postići putem e, makrofiskalnih reformi. Ako se poveća kapital, i putem e, reforme poreza na dohodak. Mm, gospođa Ganijera je sljedeća. Hvala gospodine predsjedavajući. Nadam se da ćete me moći čuti. Htio bih e, poželjeti dobrodošlicu ministru. E, imamo sada e, vladu u Španjolskoj. Vi ste zaduženi za gospodarstvo, opet, i uskoro ćete provesti, odnosno izvršavati proračun koji bi trebao ispraviti prošle pogreške. neusklađenosti ne smiju uh, biti, uh, se, se uh, prelaziti preko leđa najslabijih. Ljudi su već osjetili i bili pogođeni velikim rezovima, smanjena su im prava i kvaliteta života, pogotovo posljednje četiri godine. Vas ne bi trebalo biti dodatnih rezova. Bilo bi dobro čuti od vas informaciju o 5 e, milijardi eura rezova i prilagodbi koje bi trebale ući u proračun. Autonomne pokrene poput moje, Galicija, odnosno Andaluzija, su to osjetile. Podupirem španjolsku vladu i E, odbor Agri ne slaže se s e, obustavom e, strukturnih fondova. To bi nepotrebno naštetilo španjolskoj vladi i zemlji. Gospođa D'Amato, gospodin Amato. Hvala gospodine predsjedavajući, gospodine ministre, hvala vam, čestitke. Hvala vam što pomažete španjolskom narodu da nadiđe ovu krizu koja je jako pogodila Španjolsku. Španjolska je dobar primjer za Europu e, u smislu kako reforme pomažu, kako otvaraju radna mjesta, potiču rast, smanjuju deficit. Ljudi to neki ne žele vidjeti, ali statistike su e, jasne. Kad pogledamo Španjolsku i ideja obustave fondova, to bi bilo nepošteno prema Španjolskoj. I e, mislim da europski građani to ne bi niti razumjeli ispalo bi kao da vas se kažnjava zato što e, ulažete napore i to se ne može objasniti. Ja dolazim s e, Kanarskog otočja. E, jako sam europski nastrojen, imamo visoku nezaposlenost i doista nam trebaju europski fondovi. Pokazali smo da E, europske fondove ne treba zamrznuti za, Španjolsku. To bi bilo krivo, jer bi to bilo loše za Španjolsku, a isto tako e, krivo i za Europsku uniju. Hvala. Imamo vremena samo za nekoliko spon, e, spontanih javljanja za riječ. Gospodin Van Kasel je sljedeći. Hvala, gospodine predsjedavajući. E, više puta rekli smo da smo protiv obustave europskih e, fondova Španjolskoj zbog prekomjernog duga. Naravno, kada bi se to dogodilo, ne bi, bi, to ne bi bilo pošteno. To bi bila nepravda. S obzirom na žrtvu koju je podnio španjolski narod posljednjih godina. I osim toga, to bi bilo loše ne samo za Španjolsku, već i za Europsku uniju. E, time bi se nahranio nile populističke ideje. Španjolska se ne smije nikada koristiti kao instrument za odnosno ovakve mjere se nikad ne smiju koristiti kao kažnjavanje onih koji su u postupku prekomjernog deficita. Potrebno je pokazati fleksibilnost u smislu socijalne politike i na kraju htio bih e, odati priznanje fiskalnoj politici švajcarske vlade. Svojim e, reformama su preokrenule situaciju, pogotovo mislim na e, nezaposlenost dosta još treba napraviti, ali i ovo pravi put. Hvala i posljednji govornik je gospodin Fernandez. No. Hvala lijepa. Mm. Gospodine predsjedatelju, zapravo što se tiče ovog postupka s kojim započinjemo, u devetom mjesecu smo već izjavili da komisija ne bi trebala nametati ikakvu obustavu plaćanja. Mi nismo za sankcije i već smo to iskomunicirali u kolobozu. Istina je da se španjsko gospodarstvo poboljšalo posljednjih nekoliko godina. Međutim, e, zanima me od strane ministra da prokomentira e, kako gleda na e, restrukturiranje bankarskog sektora u našoj zemlji, e, a također e, što kaže na poboljšanje financiranja španjolskog gospodarstva. Mi imamo zapravo razinu siromaštva vrlo visoku, zapravo novog siromaštva, također visoku, visoku stopu nezaposlenosti i zato u ovom slučaju podupiremo španjolsku vladu i e, kraljevstvo Španjolske kako komisija ne bi nametnula nikakvu, e, nikakvu vrstu, nikakav tip obustave strukturnih fondova. Izvolite, gospodine ministre. Hvala, gospodine e, predsjedatelju. Evo, bit ću brz podupiremo što ste rekli. Dakle, zapravo ne podupiramo. Što se tiče obustave plaćanja, vi ste rekli da je to nevjerojatna prijetnja. Ne, to nije prijetnja. E, što se tiče obustave plaćanja za Španjolsku, za Portugal, zapravo ta obustava ne bi postigla željeni učinak. Zapravo postigla bi upravo suprotno. Mi bismo smanjili proeuropske osjećaje, viziju koji postoje u Španjolskoj e, kao i u Portugalu. Stoga mislim da u ovom slučaju e, zapravo trebamo učinkovite rješenja. Mislim da bi bilo bolje postići sljedeće, os, odnosno mislite na sljedeći način. Jedna zemlja poput Španjolske trebala bi e, smanjiti svoj javni dug i što se tiče mm, pravila ona bi trebala biti što jednostavnija kako bismo mogli postići željene ciljeve. U svakom slučaju obustava fondova ne bi bilo rješenje. Ja se slažem u svakom slučaju sa svima koji su zapravo uh, podcrtali ovu kontradikciju. Mi moramo naći e, mjere kako bi naši e, gospodarski ciljevi bili postignuti u smislu e, monetarne politike. Mi moramo izbjeći rizike, odnosno zapravo izbjeći krivenje novih rizika. Mm, imali smo i pitanja koja se tiču reorganizacije e, e, strukture e, i BDP-a u Španjolskoj moramo zapravo uvesti na primjer mogućnosti uštede u javnom sektoru, a temeljna stvar je zapravo održati gospodarski razvoj koji trenutno postoji u Španjolskoj. Ne postoji ništa što se može učiniti e, bez da se podrži rast, gospodarski rast. Dakle, ne možemo postići željene ciljeve. E, a to ima veze sa restrukturiranjem e, financijskog sektora i zapravo kolektivnih napora i uloženog truda koji će postići ove ciljeve. Što se tiče bankarskog sektora, mogu reći sljedeće druge E, države u 2012. su e, zapravo govorile da smo barem učinili ono što je učinila e, Španjolska. Mi smo postigli mnogo, 12%, druge države ne postižu niti trećinu toga. I zato je restrukturiranje bankarskog sektora također jako važna. u Španjolskoj smo imali učinkovite mjere i postigli smo cifre koje zapravo su bile pozitivne u smislu e, deficita koji je praktički nestao u bankarskom sektoru. Dakle, ja sam već vama izlistao tu vrlo pozitivne podatke i mogu reći da je bankarski sektor Španjolski stvarno ima uspjeha. Na primjer, stopa financiranja malih i srednjih poduzeća odgovara stopi u Njemačkoj, a to pokazuje kako je e, se ovaj sektor potpuno sanirao u Španjolskoj. E, dakle, bez jednog e, saniranog, novog, restrukturiranog sektora financija ne možemo ništa. Hvala gospodine Gospodin Gindus, ovo je bio izvrstan, e, plodan dijalog i nezavisno od naših političkih uvjerenja koja mogu biti različite, naše procjene mogu dolaziti iz naših različitih političkih stajališta. U svakom slučaju e, zapravo vaše gledište je vrlo važno i moramo ga uzeti u obzir vezano uz uredbe. Ako komisija zapravo smatra da je to učinkovita akcija, onda ćemo to smatrati obvezom. Onda će to biti jedna pravna obveza. Međutim, mi smo zapravo uvjereni da će se uzeti u obzir ono što je rečeno danas i nastavit ćemo s našom raspravom e, o uporabi ovog alata. Ja smatram to nije najbolji alat za naše upravljanje, ali ja zapravo evo vidim da je ova razmjena gledišta bila vrlo pozitivna i čuli smo što je sve španjska poduzela i što ćeš poduzeti kako bi ispunila svoje obveze e, pod paktom stabilnosti. Izvolite, gospođo predsjedateljice. Hvala vam lijepa i hvala ministre. E, Guindos, hvala na vašoj detaljnom e, objašnjenju i na dokazu da e, Španjolska e, ide ispravnim putem i smo sretni što ste nam evo dali jednu ukupnu sliku razvoja u Španjolskoj koji dobro napreduje i sada je lakše za nas donijeti odluku vezano uz strukturirani dijalog. Željela bih još samo naglasiti da je uloga investicijskih fondova Europske unije vrlo važna za rast i e, i radna mjesta u svakoj državi članici, pa tako i u Španjolskoj. E, također vas kompletno podupirem u vašim naporima, u vašem trudu da e, kreirate ovaj raste i radna mjesta, podupirući bankarski sektor, sektor, sektor prediteljstva e, i sve ostale sektore i razmišljajući ujedno o ulozi regija. Dakle, hvala vam na objašnjenjima, imate kompletnu podršku odbora regiji. Hvala vam. colleagues, Dragi kolege i kolegice, molim vas sjednite. Please, I would like to welcome Portuguese Finance Minister, Mr. Centeno. Thank you. A sada pozdravljamo gospodina ministra financija Santena. Hvala vam lijepa što ste ovdje. Mislim da nema potrebe da krećem u nekakve opširne uvodne napomene. Kontekst ovoga sastanka već smo objasnili. E, također smo objasnili da se radi o okviru e, koji predviđa strukturni dijalog e, slijedom članka 23. uredbe o zajedničkim odredbama. Vrlo je važno održati ovaj sastanak i upravo zato nam je drago što ste ovdje u sklopu strukturiranog dijaloga. Sada dajem najprije riječ gospođi Mikajlovoj koja će nas uvesti u ovaj dio našeg sastanka. A u redu, onda ću ipak ja e, nastaviti s predsjedanjem i molim gospodina Santena da e, iznese svoj uvodni govor. Hvala. Hvala vam lijepa. Dobar dan. Gospodine predsjedaju odbora e, regiji, odbora Ekon, gospođo Mihajlova, dame i gospodo zastupnici u Europskom parlamentu. Prvo želim e, zahvaliti na pozivu Europskog parlamenta e, na ovu raspravu o mogućem ukidanju strukturnih e, fondova. Mislim da je ovo vrlo važna rasprava i e, po prvi puta se ovaj strukturni e, dijalog e, odvija ovdje u parlamentu između dakle parlamenta i komisije. To je jedan proces koji zapravo odražava centralnosti, važnosti sve važnije ovlasti Europske unije. Na početku bih želio naglasiti važnost stajališta koje je Europski parlament zapravo izrazio do sada. E, rezolucije koje su usvojene do sada e, odražavaju e, politike koje se tiču strukturnih fondova koji tu imaju glavnu ulogu, a također tu možemo vidjeti vrlo dobro upravljanje u ekonomskom smislu. U devetom mjesecu smo raspravljali unutar portugalske vlade gdje e, smo donijeli odluku da zapravo e, vlada donijela, e, vlada je razmotrila i smatra da nema nikakvih temelja političkih i ekonomskih za ukidanje strukturnih fondova. Ja sam to poslao zapravo u jednom pismu vladi, e, a, e, argumenti koje sam izložio u tom pismu e, su se slagali sa pismom koje sam poslao i Europskoj komisiji u smislu procesa mogućih sankcija. Kako što, kao što znate, u osam mjesecu komisija i ECOFIN su jednoglasno odlučili da ukinu e, kaznu e, koja se odnose na period 2013. do 2015. odnosno sankcije, e, zato što su prepoznali napore koje je uložio Portugal e, u mjere kako bi se ojačao gospodarski rast. Međutim, e, rasprava je sljedeća. Danas e, raspravimo o jednoj e, mogućoj kazni koja bi zaista imala vrlo negativne posljedice na građane i tvrtke, a ne na vladu. To bi zapravo uništilo povjerenje Portugalaca u Europi. Evo, molim vas da e, dopustite mi da objasnim e, ukratko e, zašto ova odluka zapravo u ukidanju fondova nema nikakve temelje ekonomske ili političke. U ovom procesu komisija prema uredbi 1303 kroz 2013. je uzela u obzir sve relevantne informacije i učinak koji bi ovo ukidanje, odnosno postava strukturnih fondova imalo na društvo i na gospodarstvo i proporcionalnost. Prije svega, E, ova odluka bi e, dovela do vrlo negativnih e, posljedica. Također bi ova odluka utjecala negativno na građane, zatim na investitore, e, kako na nacionalnoj, tako i na međunarodnoj razini. E, ta bi investicije bile e, obustavljene, projekti bili otkazani ili bi bili usmjereni na druge države članice. Vijeće je odlučilo ne nametnuti ikakve sankcije Portugalu nakon što su uzeli u obzir e, kriterije iz uredbe 1173/2011. Vijeće e, e, zapravo prepoznalo da je država poduzela znatne napore kako bi smanjila javni dug za 8,6% BDP-a u 2010. Dakle, smanjilo je, pardon, sa 8,6% na 3% u 2015. E, isključujući privremene mjere. Tako je bilo u dogovoru, to postignuto u dogovoru sa komisijom. Ove reforme su zapravo postigle da se ostvari jedan gospodarski rast e, koji si u potpunosti bio vidljiv. E, usvajanje ovih reforma tijekom e, perioda je e, impliciralo troškove koji su morali, koji su se odrazili na sve građane Portugala. Posljedica toga je bila visoka stopa nezaposlenosti, čak 17% i također druge negativne posljedice. Također još moramo reći da e, ciljevi e, portugalske vlade za 2016. su bili e, deficit 2,5% BDP-a i napori uloženi u strukturalne promjene. 2016. portugalska vlada je prezentirala 1,9, e, prezentirala zapravo najmanji deficit u zadnjih 40 godina, to je bilo 1,9%. posto e, to je bila glavna stopa i e, smanjeni deficit nominalnu stopu 2,4%. Dakle, Portugal je poduzeo vrlo mnogo socijalnih i gospodarskih mjera koje je zapravo žrtvovao na neki način E, javnu potrošnju i e, važno je reći da e, građani Portugale također sudjelovali o tome. Moramo uzeti u obzir trenutnu situaciju. Postupak s kojim smo suočeni u ovom trenutku zapravo E, odnosi se na period iz 2013. do 2015. Međutim, e, u te dvije godine, odnosno tri godine, Portugalci su e, poduzeli stvarno vrlo mnogo mjera i velike napore kako bi postigli uspjeh. I sada je plan financiranja za 2017. Um, koji se tiče fiskalne stabilnosti, i promicanja rasta i socijalne kohezije na snazi. E, promicanje inkluzivnog rasta je temeljno. E, stopa zaposlenosti raste za 2%, nezaposlenost je sad oko 15% e, smanjeno u odnosu na prošlu godinu, a stopa Nezaposlenosti je 10,8%. E, da li bi zapravo e, obustava sredstava bila prihvatljiva? E, odgovor je ne. Iz gospodarske perspektive takva obustava strukturnih fondova bi bila kontraproduktivna. Fondovi su, strukturni fondovi Europske unije su fundamentalni za podršku implementaciji strukturalnih reformi ambicije našeg nacionalnog programa za e, nove reforme e, e, je zapravo prihvaćena od komisije takav program je ključan za promicanje konkurentnosti i za dovođenje portugalskog gospodarstva na razinu s ostalim državama članicama Europske unije. E, stoga bi obustava strukturnih fondova u e, Portugalu zapravo imala vrlo negativne e, rezultate Eh, ekonomska situacija, gospodarska situacija u Europi eh, nosi se mnoge nesigurnosti koje su u posljednje vrijeme eh, također pogoršane izlaskom Ujedinjene kraljevine iz Europske unije. Portugalske tvrtke također moraju se nositi sa teškom situacijom na tržištu u Africi, u Južnoj Americi, a ta tržišta su bila važna u periodu gospodarskog obnavljanja. E, samo da e, ponovimo e, da naglasimo što smo željeli reći, obustava strukturnih fondova bi bila vrlo negativna i također želim podsjetiti da je Portugal uložio znatne napore kako bi smanjio deficit, kako bi uveo strukturne reforme i kako bi se potaknula, e, potaknulo stvaranje novih radnih mjesta i investicija u Portugalu. E, zaključno želim reći sljedeće. E, pa, Europski parlament ima ključnu ulogu, kao i komisija. Ukidanje strukturnih fonda Europske unije ne bi bilo dosjedno, ne bi odgovaralo zapravo ukidanju kazne i bilo bi vrlo kontraproduktivno, što bi generiralo također jedan vrlo negativan socijalni učinak. Također, bitno je reći da Europski parlament bi trebao e, e, uzeti u obzir e, napore koje uloži Europski parlament E, zato što bitno je reći sljedeće, kredibilitet e, europskih institucija temelji se na postojećim pravilima, postojećim zakonima. Svi e, zajedno sa europskim institucijama moramo promicati europski projekt, a ne Eh, ukidati ga. Portugal je zaista sretna što može biti dio europskog projekta i nada se da će Europski parlament prepoznati ciljeve koje je postavio narodni, narod u Portugalu, kao je portugalska eh, vlada i nadamo se da će ih poštivati. Hvala lijepa. Eh, sada nastavimo sa odborom Ekon. Hvala lijepa gospodine ministre. Hvala vam što ste pristali doći kako bismo razgovarali u okviru ovog strukturiranog dijaloga. E, želio bih postaviti jedno pitanje. U nacrtu proračunskog plana za 2017. godinu spominje se gospodarski rast od 1,5. Međutim, komisija kaže da zapravo očekivanja mogu biti mnogo niža. Ministar gospodarstva Španjolske govorio je o 2,5% vezano uz njihov proračunski plan. A meni se čini da se zapravo radi o dva vrlo povezana gospodarstva. Možete li molim vas objasniti e, otkud dolazi ta razlika u projekcijama? Je li to povezano sa portugalskim izvozom, činjenicom da ste vezani, pogotovo određeni sektori, samo za Brazil i Kinu. Da bi Portugal zaista proveo nužne mjere, on mora konsolidirati svoj proračun. O tome ste već e, djelomično govorili i mene zanima sljedeće. S obzirom na sadašnju situaciju, e, smanjivanje s 40 na 35 sati e, radnog tjedna u javnom sektoru. Kakav će biti utjecaj na izdatke, na rashode i e, na konkurentnost? Izvolite, gospođo mres Hvala lijepa gospodine ministre što pridajete važnosti vi ovom strukturnom dijalogu i što priznajete doprinos Europskog parlamenta koji daje gospodarskoj raspravi. Mislim da vjerodostojnost strukturnog dijaloga među ostalim počiva i na činjenici da nisu samo naši kolege i prijatelji Španjolske ti koji bi se mogli naći u ovoj nezavidnoj situaciji, već isto tako i vi i neke druge zemlje možda u budućnosti. I upravo zato e, mi je drago što ste ovdje i što vas mi kao koordinatori možemo zapravo čuti i postaviti vam neka pitanja. E, hvala vam također na e, predstavljanju elemenata iz nacrta proračunskog plana za 2017. godinu. Mene zanima jeste li već razmišljali o rizicima i eventualnim nesigurnostima koje se pojavljuju u slučaju da zaista dođe do suspenzije strukturnih fondova i što bi se moglo u tom slučaju dogoditi sa portugalskim gospodarstvom? Što sa investicijama koje među ostalim počivaju i na mogućnosti mobilizacije korištenja sredstava iz strukturnih fondova? Jeste li već e, možda proveli nekakvu studiju učinka na investicije u vašoj zemlji? I druga stvar, e, mnogo se govorilo o finalizaciji e, i provedbi programa E, gospodarskog rasta u kontekstu strukturnih fondova postoji li jedna, dvije, tri mjere koje vam se čine apsolutno neophodnima da bi se taj program finalizirao, dakle program gospodarskog oporavka i e, kako se to uklapa u eventualno produženje Junkerovog plana, dakle investicijskog plana. Gospodin Šarveša Mons, izvolite. Hvala lijepa gospodine ministre e, što ste ovdje s nama. Govorili ste o određenom broju tema. Dobro ste objasnili koliko je cijela ova situacija zapravo groteskna. E, govorim tu o eventualnoj suspenziji sredstava i strukturnih fondova koja bi uistinu bila groteskna. Pogledamo li brojke, vidimo da vi zapravo itekako ovisite o javnim investicijama koje zapravo dolaze iz europskih fondova. Meni se stoga čini da bi eventualni učinci stezanja tih e, sredstava bili apsolutno katastrofalni. Želio bih iznijeti dvije napomene. Što se tiče podrške Europskog parlamenta, kao i kada se radi o Španjolskoj, Europski parlament zapravo smatra da nije potrebno e, provesti ove sankcije zato što bi to značilo, počelo provoditi sankcije nad zemljom koja je već dosta oslabljena, dovelo bi do narušavanja e, imidža, slike e, te zemlje u javnosti, isto tako Europske unije, ali ono što je još važnije, to bi moglo zaista izazvati teške probleme za Portugal i imati vrlo negativan učinak na rad na smanjenju deficita, zato što bi samo dovelo do dodatnog zaduživanja i za sobom bi to naravno povuklo i određeni broj drugih problema. Upravo zato važno je da stvari shvatimo ozbiljno. Ove vrste mjera koje zapravo su namijenjene sankcioniranju u određenoj su mjeri apsurdne. Apsurdno je nametati takve mjere kada znamo da one mogu imati ogromne socijalne reperkusije. E, suspenzija strukturnih fondova jednoj zemlji koja toliko ovisi o njima nema smisla. Zaguje gospodin Kegas, ne? Izvolite, tko je sljedeći? Mi imamo e, jednu poziciju, principijalnu poziciju e, koja se protivi instrumentima koji su do sada razmotreni U smislu obustave strukturnih fondova e, bitno je reći e, da se protivimo tome zapravo jedan prazni okvir ko predstavlja e, prepreku razvoju, a također i kohezijskoj politici. I upravo zbog toga je važno govoriti o ovom problemu e, na razini vijeća. E, ako to ne učinimo, onda ćemo samo dalje e, produžiti zapravo krizu koja će biti neizbježna u bliskoj budućnosti. S druge strane, postoje potrebe za konkretnim mjerama koje bi postigle ove ciljeve. Nažalost, E, trenutna situacija nije dobra. PCP e, je predložila, e, na primjer, pomoć zemljama koje su pogodne mjerama trojke gdje je zapravo kreirana ova spirala siromaštva i ostalih negativnih posljedica. Što se tiče plana Juncker moramo osigurati pravičnu dodjelu sredstava e, kako bi bili sigurni da nas su naše investicije e, adekvatne. Hvala lijepo, gospodin Utasun. Sí, Hvala vam. Htio bih zahvaliti portugalskom ministru što je došao na sastanak. E, pomno pratimo vašu politiku. Moj klub je u potpunosti protiv suspendije davanja sredstava i to u vrijeme kada portugalska vlada poduzima značajne korake u fiskalnoj politici. Ovaj prijedlog e, koji se odnosi na novi porez, e, na nasljeđivanje, omogućuje i višu razinu socijalne pravde i tako dalje. Isto tako tu je tu, su i drugi porezi, puno je tu predviđenih mjera. Sve to e, zapravo predviđa još e, veće e, odricanje Portugalaca na duži rok. Kada se provedu te mjere, situacija će se u Portugalu popraviti. Stoga smo mi protiv suspenzije. Hvala. Ekon plus dva možemo e, uzeti. Gospođa e, Maletić. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja bih htjela postaviti pitanje ministru Kateneo. Jučer je voditelj Euroskupine čvrsto izjavio da neće biti e, ponovnih pregovora o portugalskom dugu s obzirom na ono što ste e, ponudili prošli tjedan. U ime Euroskupine odbio je bilo kakvu raspravu o restrukturiranju, duga mm, u Portugalu, zato što je Portugal sposoban sav servisirati svoj e, dug. Mi naravno ne smijemo e, brkati Portugal i e, Grčku. Grčka je e, u okviru programa ekonomskih prilagodbi, a Portugal je u okviru rada prošle vlade uspjela izaći iz tog programa, pa pozicija nije ista. Portugal ima ogroman javni dug, ali Japan ili neke druge zemlje se suočavaju s istim problemom. Vaš zahtjev da se ponovno pregovara o restrukturiranju duga dovodi zapravo do pitanja da li je Portugal na pravom putu u pogledu e, svojih politika. Isto tako, kako ste sigurni da su vaše politike nešto što će dovesti do rezultata, te e, da se vaša analiza temelje na pravim pretpostavkama?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 moramo reći da je glavno stavište Europskog parlamenta to da se protivimo obustavi strukturnih fondova jer bi to bilo e, potpuno kontraproduktivno i nepravedno. E, važno je reći da e, Portugal poštuje pravila koja se odnose na deficit proračuna, a taj deficit 2,4%, za prošlu godinu 1,6%, a e, bitno je reći da je e, moje pitanje za gospodina e, Kostu sljedeće. Pardon, za gospodina ministra sljedeće. Koja bi bila najbolja mjera u ovom smislu? Ja se sjećam da E, je vijeće u srpnju prošle godine već e, donijelo odluku e, da se neće zapravo donositi ovakve odluke, a onda se počelo sa raspravom i sada još uvijek vodimo istu raspravu sa parlamentom. Dakle, gospodine ministre, imam sljedeće pitanje. Zašto smo tako nesigurni i e, ne bismo li mogli staviti točku na obustavu strukturnih fondova Izvolite. Hvala ministre. Hvala gospodine predsjedatelju. Hvala svima koji su postavili pitanje. E, rast portugalskog gospodarstva e, je prisutan i 2016. Eh, smo zabilježili rast eh, a u sljedećem semestru, svim sljedećim semestrima smo imali sve veći rast. To je bitno naglasiti. A ovo ubrzanje rasta eh, je ključno za donijeti pravu odluku. To jest, e, ono nam ukazuje na mogućnost obnove gospodarstva i e, također e, restrukturiranje tržišta rada. Podaci bilježe dva 2% koji se tiče stope zapošljavanja, a također imamo i druge cifre koje ukazuju na povećani rast Dakle, imamo rast od 3% koji se tiče radnika koji su u socijalnom sustavu, odnosno zaposleni. E, brojke koje se tiču nezaposlenosti su u padu već neko vrijeme i e, bilježe pad od 20%. Dakle, to su brojke koje nam zaista pokazuju dinamiku e, koja se bilježi u Portugalu. Glavna razlika u smislu gospodarskog rasta a gospodin e, Valci je već to spomenuo e, i tiče se Španjolske, po mom mišljenju je sljedeće. E, to je sve ima veze sa pitanjima koja se tiču financijskog sektora i faktora rasta. Španjolska ekonomija se više koncentrirala na e, financijski sektor, a kod nas je to bilo ograničeno. Ova, kada ova vlada e, je zapravo na kraju prošle godine vidjela da može stabilizirati e, financijske sustave, mi smo započeli još uvijek e, usvajamo mjere koje su se baš odnosile na e, ujačavanje sektora a to sve e, kako bismo mogli e, zapravo potaknuti e, gospodarski rast u Portugalu. Izvoz ove godine također je u porastu usporedbi sa nekim tržištima. Također kada pogledamo međunarodno tržište, jer naše gospodarstvo je također tu bilo važno državi, Države e, kao na primjer e, Brazil predstavlja e, samo 1,5% E, kao Angola 3,4% udjela na našem tržištu, ali u e, prošlosti je upravo zemlja e, imala vrlo važnu ulogu u dinamici rasta. A to je sve važno i nažalost ovi postoci sada nisu takvi, ali portugalske tvrtke su zapručene nešto što je bilo vrlo relevantno. A to je sljedeće. One su zapravo se okrenule e, novim tržištima, one su e, obnovile kvote na nekim tržištima, na zrelim tržištima, starim tržištima Europskoj uniji. E, rast izvoza u državčanice Europske unije 2016. je jač, viši od stope izvoza u tim zemljama, a zapravo to znači sljedeći. E, Portugal cilja na e, izvoz i okrenuli smo se tržištima s kojima prije nismo surađivali. A to je ono što potiče naš gospodarski rast e, u Portugalu. Što se tiče konsolidacije proračuna, ključno za Portugal je to da se okrenemo dakle novim tržištima, to je portugalska vlada uzela kao vrlo važnu stvar. Jedan od prioriteta e, je također e, taj e, koji se tiče proračuna da je Portugal zapravo do postignuo ciljeve koji su predviđeni u Europskoj a to je jedan prag koji je vrlo bitan za e, gospodarstvo e, Portugala i koji se predviđa za ovu godinu. Dakle, mi ćemo uspjeti uzeti u obzir e, te, prag e, i te ciljeve Europske unije koji se tiče obnove našeg gospodarstva. Javni sektor u Portugalu već dugo vremena se obnavlja, plaće su zamrznute od 2009. godine, a nema nikakve razlike od 2006. E, godine, a e, zapravo javna uprava e, također može doprinijeti rastu, rastu te smo se okrenuli restrukturiranju tog sektora. Također je bitno reći da Imamo vrlo jasne mjere koje su sve usmjerene na ojačavanje proračuna. Naravno, postoje mnogi rizici s kojima su očeno portugalsko gospodarstvo, kao što je gospodin Perez, e, zastupnik Europskom parlamentu, već naglasio, ali zapravo važno je e, da imamo i dalje fondove. Ne smijemo e, umanjiti važnost fondova za javno, kao i privatna ulaganja u Portugalu, jer gospodarstvo koje e, je e, očito u rastu, to gospodarstvo u Portugalu, zapravo treba ove fondove. Ove mjere zajedno sa planom e, Juncker su nesumnjivo vrlo relevantne za naše gospodarstvo. obveza e, Portugala prema Europskoj uniji e, je e, vrlo važna i mi je poštujemo. Mi smo odbili rasprave koje se tiču restrukturiranja duga. A ove godine smo zabilježili ulaganja koja su, e, smo zabilježili rast, e, a taj rast je posljedica jednog e, kontinuiranog truda i napora i dinamika rasta koju možemo osigurati sa europskim fondovima i sa naporima vlade u smislu investicija bi mogli dovesti do nekih ograničenih i kompliciranih posljedica ako se ova obustava zaista ostvari, kao što je gospodin Pedro Silva Pereira već naglasio, slažem se s time, e, jedan stav ove vlade i Portugala je e, važan ali kada se postavljaju određena pitanja, e, onda zapravo diskusija kreće u smjeru poteškoća u kojima se nalazimo i e, raspravlja se ova strategija sada. Ja također moram e, zaključiti i reći ću sljedeće. Portugal zaista želi dostići europske ciljeve i ciljeve koji su u ovom kontekstu. Hvala. Nastavljamo sada sa drugim krugom pitanja. Gospodin Van Nistelroj, izvolite. Imate minutu i pol. Hvala. Prvo dopustite da kažem da ovaj dijalog, kada smo ga uveli u uredbu, e, počinje donositi rezultate, jer bolje je govoriti e, da, međusobno razgovaramo i slušati jedne druge, nego da dobivamo poriti, e, poruke od Europske komisije. To je potpuno druga stvar. Drugo, Mislim da jako puno toga ste rekli o kohezijskoj politici. Nadam se da će e, vijeće e, to uzeti u obzir. i rekli ste, rekli ste, objasnilo se nam e, koji su rezultati vezani uz gospodarstvo, uz investicije i tako dalje. Samo dvije primjedbe koje smatram pozitivnima. To su te dvije primjedbe. Treće, Postoji velika razlika između suspenzije i djelomične suspenzije. Možda možete e, prokomentirati tu razliku, naravno i razliku između toga kada uopće ne dođe do suspenzije. Ako ste snažni, započet ćete raspravu s komisijom o novom instrumentu o kojem ćemo glasovati ovoga mjeseca u parlamentu. Prvo u odboru Ekon i Regi glasovat ćemo o e, novom programu strukturalnih reformi. Možete tražeći potporu kako biste proveli strukturne reforme, o tome je govorio već i kolega možda biste mogli uskočiti u taj vlak i možda postići e, nešto i kod misije. Bolje to nego ništa. Hvala, gospodin Bucolino je sljedeći. E, sollecitazioni che potevamo farle a proposito dell'impatto che la politica di... Hvala lijepa. E, sama činjenica da sad raspravljamo već dva, tri mjeseca o obustavi strukturnih fondova e, ukazuje na to da e, zaista treba uzeti u obzir e, učinak koji ta obustava može imati na tvrtke u Portugalu ili na obične građane. Zato sam vrlo zadovoljan odgovorima, odgovorima koje ste nam dali. E, možda smo mi sada u zaključnoj i završnoj fazi e, ove rasprave, e, važan je vrlo ovaj strukturirani dijalog koji sada provodimo, koji se odvija između nas i komisije i također je važno da su Španjolska i Portugal prisutni, jer smo mi barem sada dosegli sljedeću točku u parlamentu, imamo veliku većinu i to može biti također motiv zbog, zbog kojeg Španjolska i Portugal mogu biti zadovoljni. Dakle, dosegli smo tu točku gdje e, govorimo e, o e, tome da je tema obustave strukturnih fondova važna tema o kojoj je potrebno raspravljati i možda ponovno razmotriti. E, mi smo između nas e, raspravljali i zapravo nema sumnje e, da se kohezijska politika ne može koristiti u ovoj makroekonomskoj situaciji. Ovo je jedna važna tema i tu komisija, parlament i vijeće se moraju složiti zajednički o tome. Hvala vam lijepa. Hvala gospodin Luer. Izvolite. Hvala. Htio bih zahvaliti gospodinu ministru što je danas došao. Podaci za o nezaposlenosti mladih iznose 27,2%. Postavio sam gospodinu Duradu pitanje o tome, pa se nadam da ćemo dobiti odgovor Portugala na pitanje. Možete li nam dati primjere Eh, projekata koji se financiraju iz Europske inicijative za mlade koji ne funkcioniraju i eh, mogu li se na neki način prebaciti na neke druge stvari kako bismo osjetili pozitivne odjeke. Hvala gospodin Van Milteburg u ime Aldea. Članak 23 kaže da, e, postoje, da je strukturni dijalog e, pravna obveze e, Europske komisije. Imam dva pitanja. Slažete li se da vladavina prava se primjenjuje na Europsku komisiju kao i na Portugal, uključujući i primjenu članka 23? Moje drugo pitanje, koje mjere su do sada primijenjene, uključujući i u konzultaciji s Europskom komisijom, da bi se pripremili na moguću suspenziju uh, dijela europskih strukturnih fondova i investicijskih fondova. Hvala gospodinu Marže. Hvala. U okviru uh, strukturnog dijaloga imao sam priliku reći da ova moguća odluka o uh, suspenziji bi bila kontraproduktivna, nepravedna i absurdna. Svi se slažemo da e, je ta odluka tim više absurdna za Portugal, budući da Portugal danas ima najmanji deficit e, u odnosu na nekoliko zadnjih desetljeća. To je isto tako i e, nerazumno, budući da Europsko vijeće nije našlo dobro rješenje vezano uz novčane kazne, pa isto tako nema ni argumenata za suspenziju. I isto tako ne smijemo zaboraviti članak 23 koji govori o e, jednakom postupanju. Dakle, zašto e, je, se razmatra ta e, opcija za Portugal? Zašto ne E, Francuska, zašto ne Njemačka zbog e, svog suficitita? Postavlja e, postavljamo si pitanje zašto zašto se ustraje na tom apsurdu i nonsensu? Tu su makroekonomski uvjeti i potrebno je provesti niz e, strukturnih reformi koje su teške i potrebno je da e, Europska unija zaustavi takvu praksu. Hvala. Gospođa Vana, imate minutu i pol. Hvala lijepa. Gospođo predsjedateljice, hvala gospodine ministre. Hvala vam lijepo što ste prihvatili naš poziv i hvala vam što ste prepoznali važnu ulogu Europskog parlamenta. Mnogi su već rekli da parlament igra važnu ulogu i mislim da je vrlo važno da održimo ovakvu jednu zajedničku raspravu. Mislim da je također važno naglasiti da danas nije zadnji dan strukturiranog dijaloga, to će se nastaviti i mislim da treba razgovarati izravno s komisijom i zatražiti da se taj apsurdni članak 23. izbriše iz uredbe sljedeći puta kada se bude išlo u reviziju uredbe. Željela bih postaviti jedno konkretno pitanje koje e, je već spomenuto ranije, ali željela bih dobiti dubinski odgovor. U Portugalu već postoji prijetnja makroekonomske uvjetovanosti i suspenzije regionalnih fondova mogli smo vidjeti da je do sad posljedica e, ove ideje zapravo e, prestanak funkcioniranja određenih projekata koji su stavljeni u mirovanje. Možete li nam više reći o tome? E, o kakvim se programima radilo? Jesu li to bili programi usmjereni na borbu protiv siromaštva, na borbu protiv e, nezaposlenosti mladih? Kakve su bile reakcije na te rezove do kojih je neizostavno došlo? Također, u slučaju suspenzije strukturnih fondova, kakve bi bile posljedice za javne i privatne investicije? Imali smo prilike vidjeti u izvješću da su u određenim situacijama to jedina sredstva koja idu na određene teme. Što će se dogoditi ako ih više nema? Hvala lijepa. Moje zaslanstvo je e, pokret pet zvijezdice protiv e, ovog prijedloga iz razloga koje ste upravo vi poslali 14. E, rujna. koji je razlog iz kojeg zemlja poput e, vas koje su nametnute određene e, zapravo e, od mjere se može ponašati na ovakav način. prošlog listopada komisija me iznenadila e, svojom odlukom e, jer e, ja mislim da odluka obustave strukturnih fondova predstavlja velik rizik. I na posljedku želim reći sljedeće. Mi u Europskom parlamentu smo vrlo zabrinuti i jako je važno eh, kako ćemo postupati u budućnosti. S obzirom na to da nam je isteklo vrijeme, daću riječ predstavnicima drugih odbora za odbor za proračune. Gospodin Fernandez, izvolite, imate minutu i pol. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. I ja također to pozdravljam gospodina ministra, ostale kolege i kolegice. E, odbor e, za proračun koji ovdje predstavljam je zapravo protiv obustave strukturnih fondova za Portugal. Podsjećam da deficit za 2015. je bio manji od, 2, od 3%, a on je bio 9,8% prema Nacionalnom institutu za statistiku i ovaj deficit e, je bio ono što je bilo uzeto u obzir u raznim E, e, situacijama. To znači da je Portugal ispoštovao pakt e, stabilnosti i razvoj i zapravo obusta strukturnih fondova iz toga razloga nije logična. Ovaj strukturni dijalog je jako koristan i pozicija Europskog parlamenta, slažete Europskog parlamenta e, ima zapravo veliku većinu protiv obustave i apsolutno sam uvjeren da se neće dogoditi obustava. Komisija je e, odlučila da neće nametati sankcije Portugalu i mm, to bi, toga što bi to bila jedna mjera koja zapravo bi bila e, protiv e, mladih radnika, ribara, svih poduzetnika i zapravo im jedno pitanje zaključno za ministra. Da li postoji ikakva obveza e, Portugala koje se tiču mjera kontrole deficita koje nisu e, ispoštivane. Još drugo pitanje, e, kakav će učinak imati, kako bi učinak imala obustav strukturnih fondova na gospodarstvo i što se tiče ciljeva, koji su ciljevi koji se odnose na obnovu i razvoj? Hvala lijepa što se tiče obustave strukturnih fondova za 2016. godinu, e, ja sam bila izvjestiteljica procedure, odnosno postupak za obustavu. E, kao što smo već rekli, e, je se postavio kao pitanje u jednom pismu komisiji koja je poslana u lipnju Portugal uspio smanjiti deficit za otprilike 7 postotnih pojena i pokazao je e, da se e, e, može da može usvojiti mjere koje vode prema gospodarskom, rastu i zato mi je jasno zašto uopće vodimo ovu raspravu. Važno je postaviti pitanje Europskoj komisiji vrijednosti, pitanje koje se tiče vrijednosti deficita mi to imamo uvjete e, za stavljanje krajnje završne točke na ovu raspravu. Komisija također naglasila da ovakva obustava ne bi imala učinke e, socijalne i ostale učinke, međutim to je, nije tako jer ako neće biti E, još jedna odgovornost, važno naglasiti odgovornost Europskog parlamenta kao i svih, i sa desnice i sa ljevice, e, i svi se moraju e, dakle usmjeriti na obnažanje te odgovornosti i opcije koju svi moramo donijeti. Da završimo moramo zapravo završiti ovaj smiješni proces koji će uništiti, koji nosi rizik za našu zemlju i Važno je reći da Portugal još uvijek e, zapravo poštiva ove mjere. Imamo li e, još koga? Gospodine Melov, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. E, hvala vam lijepa. Dakle, ja sam ovdje kao e que é injusto em relação a Portugal. Sabe-se agora que sem as medidas... Eh, Zna se eh, da da su eh, na kraju 2015. poduzete izvanredne mjere koje su dovele deficit do ispod 3%. Dakle, imamo zemlju Portugal koja je svela svoj deficit od 11 pojena poena na manje od 3 pojena poena u 6 godina i e, pet godina i to moramo uzeti u obzir. Još jedna usputna napomena što se tiče deficita 3,5%, Povjerenik Pjer Moskovici je e, e, govorio upravo o tome u komisiji i moramo usporediti i drugi državčance, na primjer Francusku a e, zapravo tu se radi o privilegiji koja da nekim većim zemljama, kao što rekao gospodin Oland, mi koji je naglasio da, da mi dajemo vojsku, mi dajemo bilo što drugo Europsku ni druge zemlje znaju da, im, da nas trebaju i to je ta cijena. E, zapravo go, e, predsjednik Oland je Mhm, rekao to, ali mi u Portugal kao i Francuske imamo vojsku, imamo diplomaciju, imamo povijest. Mi ne moramo e, plaćati e, vojsku i e, diplomaciju Francuskoj. Ja zaključujem se sjeći Francuska Francuska, ali Portugal je Portugal. I Portugal nije ništa manji od Francuske. I ovaj proces je vrlo nepravedan, a mi moramo završiti odmah s ovim procesom. Molim vas lijepo da budete kratki sada. E, gospodin Ferreira iz odbora Peš, izvolite. Please. Obrigado, senhora presidente, senhor ministro. Hvala lijepa gospodine predsjedateljice, gospodine ministre. E, Jednostavna činjenica da je ministar ovdje danas prisutan na ovom sastanku e, pokazuje da je ovo jedan e, neprikladan e, proces. To su mjere represivne protiv Portugala i koje bi se potencijalno poduzele i nosile bi određenu težinu za portugalski narod, za građane. Također i sada u ovom trenutku mi se borimo za to da politike koje su nametnute Europske unije ne donesu više štete, odnosno štetu kao što se donijela u prošlosti. E, imamo jednu dakle mogućnost e, u Portugalu da se borimo protiv toga. Još jedna zadnja stvar, činjenica da e, su strukturni fondovi koji su predviđeni za Portugal do 2020. su nešto viši od 20 milijardi eura. Bitno je reći da više od, dakle, duple cifre je već dano i e, može pomoći Portugalu. Komisija ne smije zatvarati oči pred činjenicama. Mi ne smijemo prestati promicati razvoj i rast kako bismo uspostavili ravnotežu zemlji. Hvala. Nastavimo sada na kraju sastanka moram dati riječ ministru. Međutim, imamo još dva predstavnika odbora regije, gospodin Ruas i gospođa Rodriguez. Možete li u 30 sekunde reći što želite reći, molim vas? Hvala. Vjerujem da je jako lako zaključiti na temelju svega što je danas već rečeno da ne bi imalo smisla e, nametati ovu obustavu jer bi to pogodilo tvrtke, građane, razne e, male poduzetnike i e, također ja se slažem s onim što su drugi već rekli mi smo zapravo već dostigli e, definirane ciljeve i mi smo poduzeli sve napore, uložili što je više moguće napora kako bismo dosegli ove ciljeve kada govorimo o Portugalu i Španjolskoj i običajno su postigli ciljeve pravila e, su tu da se poštuju i e, mi, gospođo predsjedateljice, moram vas prekinuti, oprostite mi, nema, mi nećemo imati priliku da čujemo ministra. Gospodin Rodriguez za 30, odnosno gospođa Rodriguez 30 sekundi, bit vrlo brzo sve je već rečeno. Praktički situacija je vrlo očita, svi se više manje slažemo u tome da je ova situacija apsolutno absurdna. Gospodine ministre, jasno, jedno vrlo kratko jasno pitanje. Što mislite, kako vidite E, ukidanje strukturnih fondova kako je predviđeno ugovorima kao mehanizam, kao što mehanizam kaže da je bi to bio zapravo učinkovit mehanizam za e, ostvarenje e, ravnoteže u državama članicama Europske unije. Hvala vam lijepa. Gospodine ministre, imate riječ. Dajem vam riječ i nadamo se da ćete biti u mogućnosti odgovoriti na pitanja. Hvala vam lijepa. Hvala gospođo predsjedateljice, nastojat ću biti kratak i nekako ću grupirati teme umjesto da odgovaram pojedinačno na pitanja i <laughs> vidim da govorim i engleski. Pokušat ćemo Mm, biti, pokušat ću biti kratak i sada evo ću govoriti na portugalskom. Ja zapravo ću e, odgovoriti na ne na pojedina pitanja nego na poglavlja. Dakle, ukidanje obustava strukturnih fondova mora biti e, mora biti nešto što to će biti ukinuto. Dakle, ne slažemo se s obustavom strukturnih fondova i to je važno učiniti u smislu e, ciljeva i e, odluka. Mi smo imali e, na umu nacionalni plan reformi koji smo osmislili zapravo imajući na umu građane uključili smo jednu pravu kohezijsku politiku i e, e, mi smo se koncentrirali na inkluzivan rast, na rast koja bi e, približio ljude tržištu rada, a proces imigracije, recentan proces imigracije u Portugalu je naškodio mladima. Mladi u Portugalu su također i korisnici kohezijske politike i E, oni e, su koristili mnoge mjere o kojima se e, priča i koje bi bile potencijalno obustavljene, odnosno ukinute obustavom strukturnih fondova, dakle većinom su to mjere i politike koje su usmjerene na mlade moramo imati njih na umu. Kako bi oni imali svoju priliku? Također, e, Portugal bilježi demografski pad e, kao i migracije, a e, gospodarski rast mora stvarati radna mjesta za mlade. I obustav strukturnih fondova to bi bilo uništeno područja koja bi bila najviše pogođena obustavom strukturnih fondova su bi bila manja poljoprivredna područja koja se nalaze u središtu Portugala i oni dakle ne bi imali više pristup tim fondovima koji su ključni. Stoga ovi strukturni fondovi također osiguravaju teritorijalnu koheziju i to je bitno za reći. Također je bitno reći da su dakle ti fondovi apsolutno ključni za e, mnoge e, sektore u zemlji. Također ne možemo nagađati koji bi bili e, projekti koji bi bili ukinuti. Dakle, ovom obustavom mi imamo vjeru, mi vjerujemo da je ta obustava nepotrebna, mi vjerujemo da smo pokazali rezultate i da se obustava strukturnih fondova neće dogoditi. Mjere e, koje moramo, e, koje su preduvjet za rast su mjere e, koje mm, po svojoj političkoj prirodi Mm, dokazuje da Europa nije samo knjiga, nije samo zapravo skup zakona, uredbi, nego je Europa, kao što sam rekla na početku, Europa za građane i kao takva mora biti e, razumljiva e, za te iste građane. Dakle, ne vidim nikakav motiv za obustav strukturnih fondova u jednoj državi koja ima gospodarstvo koje ostvaruje ciljeve, koje je tijekom godina e, e, poštivalo e, ugovore i mjere Europske unije i održavalo svoje, ispunjavalo svoje obveze, te smatramo da je bitno uzeti to u obzir. Ne uzeti to u obzir bi diskreditiralo Europsku uniju. Zato moramo zapravo e, e, smatrati da ovo nije mehanizam e, kojim se može promovirati, odnosno promicati rekonstrukciju i povući građane ovaj proces, proces obnove je vrlo važan zahvaljujući dimenziji strukturnih fondova. Moguće je postići E, odnosno dosegnuti osjetljiva područja u zemljama koje su svjesne da postoje još mnogo koraka i veliki put koji moraju prevaliti kako bi došli do željenih ciljeva. Također, dakle, bitno je reći da evo ovo naše stajalište i želim zaključiti sa sljedećim htio bih e, reći da Portugal E, ima jedan vrlo pozitivan, ekstremno pozitivan stav e, e, prema Europskoj uniji. Europski osjećaj u našoj zemlji se pretočuje u obveze koje smo preuzeli i koje smo ispoštovali. mi ćemo se držati ovog stava i u budućnosti, a to je stav koji će donijeti, dovesti do rasta i razvoja e, svake regije, svake države članica koje pripada Europskoj uniji. To je obveza koju je preuzeo Portugal. E, od prvog dana kada je bio e, se pripojio, odnosno bio članom Europske unije. Hvala lijepa, hvala gospodine ministre. Hvala vam na vrlo detaljnom izlaganju, hvala vam na odgovore na pitanja. Ja se zaista nadam da su svi dobili odgovor na svoje pitanje. Sada dajem riječ gospodinu Lodjeru kako bi zaključio sastanak. Kako što, kao što je rekao gospodin Nisoroj, radilo se o vrlo zanimljivom i korisnom dijalogu. Mislim da nas to zapravo čini vrlo sigurnima da trebamo e, kritički razmotriti e, uvjete i općenito cijeli sustav uvjetnovanosti. Moramo e, vidjeti što se može učiniti da komisija ne podnese prijedlog za suspenziju a također ćemo nastojati dati naš doprinos koji bi trebao omogućiti da se jednostavno izbjegne logika ovakvoga ponašanja i kako se ne bi na neki način uglavilo načelo koje bi se temeljilo na e, sankcijama putem suspenzija na ovaj način. E, ovo je bio vrlo koristan dijalog. Ja sada molim koordinatore da ostanu nekoliko minuta kako bismo procijenili situaciju. Još jednom zahvaljujem gospodinu ministru. Hvala. I zahvaljujem prevoditeljima na trudu.